right to water, pravo na vodu, pa ću sada zamoliti izvjestiteljicu da nam se obrati da govori četiri minute. Hvala. Ova građanska inicijativa Right to Water je bio prvi e, uspješni primjer tog demokratskog mehanizma i 1,8 milijuna je potpisano dva puta više nego što je bilo potrebno. Radi se o veoma važnoj inicijativi za građane u cijeloj Europi. Vlasništvo i upravljanje E, vodoopskrbnim uslugama su ključni i to se ne može ignorirati. U mojoj zemlji, Irskoj, kao što znate, ova naknada za vodu koja se sada uvodi je dovela do velikih prosvjeda. Irska je prije toga imala jedan od najprogresivnijih sustava naplate vode kroz oporezivanje i bilo je jasno zašto su se građani tako ljutili zato što sada imaju dvostruko oporezivanje koje najviše pogađa siromašne. Dakle, službeni odgovor Europske komisije je bio neodređen i nije uopće odgovorio na ona pitanja koje je postavila inicijativa Right to Water. Znači, radi se o pravu na vodu. U ovom izvješću sam pokušala bolje odgovoriti građanima koji još uvijek čekaju da Europska unija nešto učini. I zaista je žalosno da Europska komisija nije osmislila e, zakonodavne prijedloge koji bi e, u sebi, koji bi ugradili u zakonodavstvo pravo e, na vodu kao ljudsko pravo. I pozvala sam komisiju da isprave ovu situaciju i prihvaćam da je to jedno, jedan prirodni monopol i da ako imate više operatera to neće funkcionirati to je javno dobro koje se ne treba pretvoriti u robu i e, sva zarada se mora ponovno uložiti u poboljšanje infrastrukturu a ne e, isplaćivati dioničarima ili e, menadžerima Znači svi imaju, moraju imati pravo, sve lokalne vlasti trebaju imati pravo da organiziraju vodoopskrbu kako žele i vidimo da se to sve više vraća na ovaj komunalni model. Drugim riječima, tamo gdje smo prije imali privatne kompanije koje su e, upravljale vodoopskrbom, e, zbog neuspješnog funkcioniranja to se ponovno vratilo na nacionalizaciju. Podrška je veoma važna e, ovoj inicijativi. Građani su dali podršku, ali i progresivniji zastupnici u Europskom parlamentu. Ali EPP je osmislio jednu alternativnu rezoluciju koji e, ukida progresivne elemente iz mog izvješća. E, I veoma je teško lažno uvidjeti njihovu laž, ali ako pogledate naša izvješća jedno uz drugo vidjet ćete da u njihovom uopće nema e, kritike zbog toga što komisija nije reagirala na ovu kampanju e, i više nema pravo na vodu e, koje mora biti u zakonima kao ljudsko pravo i reprivatizaciju vodoopskrbe. Oni oni su veoma slabo reagirali na to. E, cijeli e, prijedlog je podržava privatni sektor i također uopće nema zahtjeva da se vodoopskrba ukloni iz TTIP-a. I sada od 37 stranica e, imamo 9 stranica koji s koji vidimo samo podršku EPP-a, položaja EPP-a uz podršku Torijevaca u svjetlu činjenice da je ovo trebala biti jedna prilika da parlament odgovori na ovu inicijativu e, Right to Water, e, jako će biti loša slika o nama u javnosti ako se ova alternativna e, rezolucija prihvati koju kampanja Pravo na vodu ne podržava. Ova građanska inicijativa je trebala pokazati da institucije Europske unije su spremne prihvatiti ono što

dapače suprotno pokazalo se da je voda nešto na što svaki građanin ima pravo i u tom kontekstu zalažem se značajno da voda i upravljanje vodom bude što više u javnom vlasništvu jer je to garancija da će onda i svaki građanin imati pravo na vodu. Gospodin jedna minuta. Da, izvolite. Hvala. Skoro dva milijuna građana e, potpisalo je ovo u Europi. Voda kao javno dobro. E, voda se u Europi ne treba privatizirati, ne trebaju u vlasništvu biti koncerni, nego gradska komunalna poduzeća. I Potrebno je spriječiti da globalni koncerni diktiraju e, što se radi u vodoprivredi. Ja sam smatrao da parlament ima većinu što se tiče potpore ovom izvještaju. To je bio slučaj na odboru za zaštitu okoliša i bilo mi je jako žao kad sam vidio da postoji inicijativa ECR-a koja je u skladu sa E, stajalištima koncerna i sada se zahtjeva liberalizacija, privatizacija vodoprivrede a isto tako i u TTIP-u i drugim e, međunarodnim trgovinskim sporazumima. Ja se nadam da je to nešto što ćemo uspjeti spriječiti u glasovanju. Hvala. Zahvaljujem gospodine Rajas. Izvolite. E, ja čestitam izvjestitelju na izvješću koji uključuje sve što smo raspravljali tijekom e, rasprave koju smo imali u Solunu pred nekoliko mjeseci pod, naslovom, e, pod nazivom e, Spasimo vode. To je dio građanske inicijative europskih građana i mislim da što se voda tiče TTIP i e, Europa ne trebaju e, promicati privatizaciju vodoopskrbe pogotovo u nekim državama kao što je na primjer Grčka i o tome smo govorili u Solunu. EPP-ovi amandmani koji e, žele zapravo osiromašiti ovo izvješće nisu prihvatljivi voda, kanalizacija e, su nešto na što imaju pravo sve drža, svi građani kao što ste i sami e, rekli. Presidente, io volevo... Zahvaljujem predsjedateljice i čestitam e, kolegi na ovom izvješću. U Italiji preko 27, 27 milijuna ljudi glasovalo je da vodoopskrba ostane javno dobro i u rukama općina i to je građanska inicijativa koja odražava stajališta ljudi i inicijativa ove vrste od iznimne važnosti te sam e, uvjerena da je jednako tako važno da se održi e, pravo na vodu i da voda ostane javno dobro i da Evropska unija ne smije ići u drugom smjeru. Moramo prepoznati činjenicu da Ujedinjeni narodi e, su e, izrekom naveli da je voda pravo svih ljudi, da je važna i za demokraciju i za demokratsku strukturu Europe. E, nadam se da će interskupina ovog parlamenta uzeti u e, obzir sve važne aspekte ove građanske inicijative. Hvala lijepa. Ja doista ne znam kako glasovati ovome. S jako velikim dijelom onoga što je izvjestitelj e, donosi, ja se e, slažem. Slažem se da je to javno dobro i da e, to treba isključiti iz TTIP-a i da se o tome ne može uopće pregovarati, da voda mora biti prirodni monopol i pripada svakoj osobi. I i e, siromašnim državama e, se pomaže e, oko voda, a šest i po milijuna ljudi u Europi potpisano je, potpisalo je peticiju o kojoj se raspravlja. Istovremeno netko tko se načelno protiv Europske unije kao ja ima dvojbe o novcu koji se na to troši i ja doista ne znam kako glasovati o ovome. Prespavajte, mogla bih vam reći, pa će vam možda biti jasnije, a sad povjerenik može odgovoriti. Poštovani, e, zahvaljujem e, i parlamentu i gospođi Bojlem na e, ovom izvješću i kao što je e, komisija rekla u odgovoru na ovu inicijativu, e, voda nije komercijalni proizvod poput svakog drugog, već prirodno nasljeđe koje treba zaštititi i braniti i tako i s tim postupati. Ne možemo uzimati za, zdravo za gotovo, iako puno ljudi u Europi to upravo čini. Komisija je uvijek naglašavala da je vrlo važan uvjet za omogućivanje pristupa vodi, e, očuvanje e, izvora vode i to je jedno od ishodišta europske e, politike i direktive o vodi za piće, o E, vodi e, e, i pročišćavanju voda i integriranom upravljaju vodama vrlo su važne i kao što je Europa se opredijelila to je doista pitanje od ogromne važnosti. U milenijskoj deklaraciji statistike su doista bile zanimljive. Još su milijuni ljudi koji nemaju e, pristup e, pitkoj vodi, 2,5 milijarde ljudi na svijetu nema e, pristup osnovnim sanitarnim uvjetima. I ja sad naglašavam da dostupnost vode i održivost vode i sanitacije za sve su ključni i to treba biti E, i to je dio agende za 2015. a osim toga i vanjskog djelovanja Europske unije te se nadam da će to postati pitanje sve veće od sve veće važnosti i da ćemo e, sa svim partnerima na tome raditi u ne tako dalekoj budućnosti. Što se komisije tiče e, naglašavam da se na pravo na vodu i e, sanitarne uvjete smatra temeljnim ljudskim pravom i komisija vodu smatra javnim dobrom e, vodoopskrba je nešto što trebaju raditi lokalne vlasti koje su najbliže građanima Komisija je pojasnila e, i neutralnost budući da ugovor e, zahtjeva da se bude da budemo neutralni e, u odnosu na e, odluke država članica e, o vodama e, bez obzira odnosi li se to na privatne ili javno vlasništvo. I osim toga svi radovi i usluge koje se odnose na vodu za piće su isključeni iz odlučivanja i osim toga države imaju suvereno pravo odlučivati kao što i Europska unija nema e, trgovačkih e, sporazuma koji bi uključivali e, vodu. TTIP neće biti ništa drugčiji od toga. I treće moram reći da ponovno potvrđujem stajalište Europske komisije da su ovo načela koja ostaju u e, središtu njene politike i e, naglašavam važnost da države članice provode legislativu Europske unije, a Europska unija će sa svoje strane e, nastojati kroz svoje propise povećati i poboljšati pristup stanovništva vodi za piće i sanitarnim uvjetima. Inicijativa građana je e, pozitivna i pozitivno je to što se pitanje vode postavilo kao ključno pitanje e, od važnosti na e, političkoj agendi. A komisija to razmatra u kontekstu raznih postupanja kao što je na primjer procjena direktive o vodi za piće, zatim o recikli, odnosno ponovnoj uporabi vode e, i e, dijalog s nositeljima interesa ili dionicima o mjerenju kvalitete vode i e, usluga vezanih uz vodu. Zaključujem s jednim važnim elementom. Politika i aktivnosti Europske unije E, su e, poboljšali i omogućili velikoj većini e, građana Europske unije pristup vodi i dobre sanitarne uvjete. Međutim, daljnje djelovanje i to ciljano djelovanje je važno i moramo osigurati punu sukladnost u djelovanju sa legislativom Europske unije e, i pristup vodi za piće i dobre sanitarne uvjete za sve građane e, e, država članica Europske unije, uključujući i aktivnosti građana i omogućujući veću transparentnost treba uzeti, e, to ćemo uzeti u obzir i u e, budućem radu komisije. Što se tiče građanske inicijative, sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da e, je inicijativa iz Lisabonskog sporazuma sada ostvarena i pokrenuta, ali da postoji mogućnost i prostor za poboljšanja propis iz 2011. objavljen 31. E, ožujka 2015. E, zapravo e, izvješćuje o tome kakvo je stanje nakon tri godine provedbe i pruža nam temelj za daljnju raspravu i komisija sad očekuje povratne informacije od dionika eh, i izvješće eh, Europskog parlamenta, a koje će eh, ukazati na koji način je moguće poboljšati provedbu ove inicijative građana i e, komisija se veseli e, suradnji s parlamentom o oba ova pitanja e, koje se odnose i na pravo na pristup vodi za piće i inicijativu o vodi. Sutra ćemo o tome glasati.